Idemo raditi predivno mi je bilo, predivno, jako. Molim vas da zauzmete mjesta. E, evo rezultata izbora. Broj glasova 729. ne nevažeći glasovi 12. E, e, valjani glasovi 717. To znači da je apsolutna većina 359. E, e, evo glaso, broja glasova alfabetskim redom. Castaldo e, 113, Kretu 342, Čarnecki 240, Gal Pelc 400, e, gospođa Guillaume 334, e, gospodin e, Lamsdorf 311, gospođa Lunaček 222, gospođa McGuinness 441,

i gospodin Viland 437 glasova. Apsolutna većina eh, glasova ide sljedećima gospodin Tajani, gospođa McGuinness, gospodin Viland, eh, gospodin Valkarsel Sizo, gospođa Galpelc i gospođa Valean. Eh, čestitam ovim kolegama i kolegicama na izboru. To znači To znači e, da su još slobodna osam mjesta koja treba popuniti pa ćemo imati drugi krug glasanja. Ako nema primjedba, e, pretpostavljam da e, se kandidati koji su kandidirali za prvi krug još uvijek kandidati za drugi krug. Nema primjedbi pa stoga otvaram drugi e, krug glasanja. Gospodin Biber. E, gospodine predsjedniče, molim da prekinemo sjednicu za deset minuta da se e, možemo kratko konzultirati. klub Pučana bi se htio konzultirati. Dakle, predlažem da opet da prekinemo sjednicu do 17 i 20 minuta.